Penisu Andriju Kaltisu da nam se obrati svojim uvodnim govorom. Mr. President, honorable members. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, za mene je velika čast što mogu ovdje stajati e, pred vama e, kao jedan od ljudi iz tima Jean-Claude Junckera pred ovim demokratski izabranim predstavnicima naroda Europe, da razmijenim s vama mišljenja i da tražim vaše odobrenje za moju, moje imenovanje kao povjerenika Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane. Prvo ću vam nešto reći tko sam ja, kakva su moja iskustva i zašto ja mislim da vi zaista meni možete vjerovati. Prvih e, šest e, godina mog života proveo sam u jednom od Staljinovih gulaga, visoko u arktičkom krugu u Sibiru. I e, moji roditelji su bili deportirani državni službenici u Litvi. Kao i moj otac, od najranije mladosti borio sam se protiv sovjetskog potkopavanja ljudskih prava i uvijek e, sam se zalagao za istinu, za poštenje i za jednakost. Dva puta sam hapšen i istraživan od strane KGB-a. Borio sam se za nezavisnost e, Litve. I ponosa sam što sam jedan od autora e, deklaracije nezavisnosti i ustava. Za mene je borba protiv totalitarnog režima i ekstremizma zatim odlučnost da se držim europskih vrijednosti veoma mi je to sve važno za mene i e, jako sam ponosan na to što je postignuto na planu integracije, mira, demokracije, socijalne pravde i prosperiteta. I ja sam, moja politička filozofija je socijalna demokracija, mislim da je ovdje dom socijalne demokracije. Ja sam već e, stara kuka ovdje u Briselu i vodio sam litavsku delegaciju e, pri konvenciji za budućnost Europe pod Žiskarom Destenom. Giuliano Amato i Jean-Luc Deen su me naučili kako postizati kompromis. Ja sam jako dobro upoznat e, sa time kako funkcionira Europa. Ja sam studirao medicinu i ja sam kirurg. 23 godine sam e, spašavao živote to je moja strast. Ja strastveno brinem za ljude i želim da, su njiho, da njihovi životi budu zdraviji, sigurniji i bolji. Zato sam i izabran za potpredsjednika e, Svjetske skupštine za zdravlje. Moja druga strast je povijest. E, ja sam proučavao povijest e, i proživio sam velik dio te povijesti od Gulaga do toga da ste kandidat za povjerenika u Europskoj komisiji, to je zaista jedan dugi put u kratkom životu. Ja sam naravno političar i ja sam jako e, ponosan što sam šest puta izabran od 90. nadalje u parlament bio sam i e, dopredsjednik Litavskog parlamenta, bio sam predsjednik i dopredsjednik e, odbora za europska pitanja i za socijalna pitanja i ministar zdravstva. I ja sam jako ponosna što su me sada kandidirali za ovo mjesto u komisiji. Prvo da vam kažem koje su moji prioriteti tokom sljedećih pet godina. E, promicanje gospodarskog oporavka Europe je ključni cilj i ja sam siguran da politika na planu zdravstva i sigurnosti hrane može uznatno doprinijeti tome. Počet ću sa zdravljem. Zdravlje je ključni element gospodarstva e, koje se zasniva na načelima socijalno-tržišne ekonomije. Mislim da stvarno trebamo novi potica za zdravlje u Europi. Jer e, kad se troše novce na zdravlje, to nisu samo troškovi. E, ljudi moraju imati pristup zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenoj skrbi kada je to treba i svi i to je ulaganje u ljudski kapital i produktivnost. Moramo misliti, ne smijemo misliti samo na e, troškove i na zaradu. Moramo razmišljati o zdravlju ljudi jer je to ključni, e, ključna stvar u društvu. I zato ja podržavam e, to da se nastojanja, napori zemalja članica ujedine kako bi se uložilo u zdravlje i kako bi se spašavali životi. Možemo zajedno učiniti više i veoma je važno da se e, također podržava e, opća, opće zdravstveno osiguranje, da se osnaži primarna zdravstvena zaštita, da se poboljša kvaliteta i sigurnost, da se promiče e-zdravlje. To su neke od stvari na kojima želim raditi. U javnom zdravstvu ja se bavim, želim se baviti promicanjem, prevencijom i zaštitom za sve. Želim osnažiti aspekt prevencije što se više na to usredotočimo, to će e, bolji to ćemo manje morati ljude liječiti za 15 ili 20 godina. Nisam ja ovdje tu da ljudima govorim da prestanu pušiti ili da ne piju. Ja sam ovdje da im kažem kako im bolji životi mogu biti ako ne pušu i ako ne e, piju. Promicanje zdrav, zdravog e, stila života je izuzetno važno. Ako ja zadobijem vaše povjerenje, učinit ću sve što mogu kako bih zaštitio građane od svih zdravstvenih ili prehrambenih kriza do kojih može doći. I ja ću se pobrinuti da pripravnost Europske unije za hitne i nenadane situacije bude tako dobra da e, se spriječi da krize utječu na zdravlje ova epidemija ebole nas podsjeća kako su opasne zarazne bolesti, a isto tako da moramo pomoći onima kojima je pomoć potrebna, neovisno o tome gdje su. Također moramo e, pomoći našim građanima i trebamo premostiti taj jaz u zaštiti zdravlja u Europi. I e, moj rad će se zasnivati na vrijednostima jednakosti i solidarnosti. Ja vjerujem da zdravlje treba biti za sve i da sve treba biti za zdravlje. I hoću da se e, da se vide rezultati zakonskih propisa Europske unije za sve građane. I direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti je veoma važna i ja ću biti zaštitnik prava pacijenata. I također e, ću nadzirati kako se provodi i prenosi direktiva za e, duhanske proizvode. A sada ću nešto reći o sigurnosti hrane. Imamo jako dobru politiku na tom planu, ali moramo ostati budni i spremni za krize. Moj prioritet je da se pobrinem da europski građani i dalje mogu uživati u najsigurnoj hrani na svijetu, a sigurna hrana nam je potrebna kako bi naši građani bili zdravi. Naši standardi na planu eh, sigurnosti hrane su također e, prednost za europske proizvođače kad se natječu na globalnom tržištu i želim vidjeti možemo li mi zaista pojednostavniti naša pravila vezana za sigurnost hrane. Prehnabeni sektor je jedan od najvećih e, sektora u europskom gospodarstvu i on može doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i većem prosperitetu, osobito za mala i srednja poduzeća koja su kičma prehrambenog sektora. Također moramo gledati i e, problem zdrave hrane, zato što je to jedan od faktora na po, kojem ovisi zdravlje ljudi. I ja ću iskoristiti svaku priliku koja se pruži da održim i poboljšam taj sustav i radit ću sa svim e, dionicima. Svi imaju svoju ulogu, pojedini od pojedinih e, proizvođača i poslovnih subjekata do zakonodavaca u Europi i svi iz toga mogu izući korist. Nedavna povijest nam je pokazala kako se brzo može e, podriti povjerenje u sigurnost hrane kada se radi o prijevarama. Ja ću biti veoma strog i e, pobrinut se da imamo odgovarajuće alate, da smanjimo mogućnost za te prevare i da svi imaju iste uvjete, svi poslovni subjekti. U prvih šest mjeseci e, svog mandata ja ću proći kroz proces donošenja odluka za genetski modificirane organizme, znači GMO, u skladu sa političkim smjernicama izabranog predsjednika Junkera. Također e, ću nastaviti sa diskusijama vezano za predlog o uzgoju GMO. Ja ću ozbiljno razmotriti e, sve e, prijedloge o kojima se raspravlja u parlamentu i na vijeću. Posebno se radi o paketu mjera vezanim za zdravlje životinja, zdravlje biljaka i službene kontrole kako bi se pojednostavnili naši zakonski propisi. I evo na kraju, e, ja ću raditi na jedan otvoren i transparentan način. Šest puta sam bio biran u naš nacionalni parlament i ja vidim Europski parlament kao svog ključnog partnera. Ja sam stvarno spreman služiti ljudima jer na taj sam se izbor odlučio prije 40 godina i nisam nikad požalio. Ako dobijem vaše povjerenje, ja ću raditi za građane, sa građanima, u e, bliskom dijalogu sa direktnim e, predstavnicima tih građana, to ste vi. Ja mislim da je došao čas e, da Europu približimo našim građanima i da postignemo bolje zdravlje u Europi. Kao što je rekao moto